Dear Dragi kolege, započnemo s ovim zajedničkim sastankom odbora Ekon i AFKO. S nama e, će, e, sa mnom će tu su predsjedati gospođa Danuta Hubner, ona je izvjestiteljica. Znate da kao prvo moramo usvojiti dnevni red. E, usvojiti e, zapisnik od 20. ožujka. Nemam, nikakve najave. Dakle, e, točka o kojoj ćemo razgovarati je izmjena članka 2 statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke. Riječ je o vrlo važnoj odredbi, kao što znate. Ne moram vas podsjećati zašto e, smo krenuli u to, dakle, od e, e, slučaja pred sudom zbog Brexita. Tako da mogu odmah dati riječ Danuti, ona je su suizvjestiteljica i su predsjedateljica ovog sastanka. Tako da molim te da nam zajedno sa gospodinom Mato predstaviš ovaj izvještaj. Izvoli. Hvala. Ja bih vas najprije podsjetila da smo ovdje zbog toga što moramo izmijeniti članak 22 i to zbog presude Suda Europske unije 2011. Bila je to vrlo jednostavna presuda, dakle da klinički plantni sustavi ne plaća, ne pokrivaju E, tako da kolega Marto i ja radimo na tom izvještaju kako bismo mogli izmijeniti statut Europske središnje e, banke te e, Europskog sustava središnjih banaka i kako bi Europska središnja banka mogla mm, imati nadzor, to jest regulatorne ovlasti nad CC, nad središnjim ugovornim, drugim ugovornim stranama. Što smo predložili? E, tri amandmana na uvodne izjave i jedan amandman na statut. To je srž, dakle taj jedan amandman na sam statut. Kao što, ste, e, kao što i sami znate, u slučaju središnje druge ugovorne strane, dakle zakonodavci pripremaju e, zakone, tako da Bojimo se da će i ESB ući u to područje regulacije i postoji opasnost da ćemo imati paralelna, a možda čak i suprotstavljana pravila koja će e, biti na snazi o e, nadzoru e, središnjih drugih ugovornih strana. Zato što u jednom od amandmana, amandmanu broj 4, predlažemo jedan novi okvir i nove nadležnosti ESB-a nad e, središnjim drugim ugovornim stranama. E, tako da smatramo da član, dva, članak 22 se mora e, promijeniti i ono što se odnosi na platne sustave, ali smo isto to predvidjeli za kliriške sustave da ESB ima ovlast nadzora nad CCP-ovima i financijskim instrumentima i da se to mora provoditi na način da se u potpunosti poštuju zakonodavni propisi koje je donio Europski parlament te mjere koje su donesene prema tim e, aktima. Ovdje bih vas još odmah obavijestila da je to dakle podnešeno, a još razmišljamo možda dakle, zamijenimo riječi respect sa recognize. No, to ćemo još poslušati što vi mislite. Dakle, to je moja prva točka. Dakle, želimo stvoriti pravnu sigurnost za CCP-ove kako bi znali dakle, tko je taj ko donosi zakonodavne odluke te da se jasno definiraju uloge e, različitih nadležnih e, tijela. Druga stvar koju bih htjela e, istaknuti se odnosi na granice između ovog dokumenta i dokumenta o Emiru. Članak 22 statuta ESB-a regulira što ESB i što druge središnje banke mogu ili ne mogu činiti kad je riječ o ccp ovim u EU ili u trećim zemljama. I to je najviša odredba koja se može mijenjati. Stoga tekst kojeg mi predlažemo je e, dovoljno opsežan i uključuje sve situacije. Dakle, bilo kakva materijalna ograničenja koja mogu doći na ovlasti ESB-a mogli bismo uvrstiti e, direktno u statut poput recimo posebnih e, zahtjeva, onda bismo direktno ograničili tu e, ovlast i zbog toga to nismo željeli uvrstiti u statut. So the, Odlučili smo e, ostaviti tekst statuta takav da bude što širije moguće, dakle što, da što toga više obuhvaća i govori se o tome dakle da se imaju ovlasti donošenja e, propisa i e, kontrola, ali isto tako da se moraju e, poštivati odluke su zakonodavca. Jer mi smo su zakonodavac i moramo paziti da se i naše ovlasti i priznaju i poštuju. I s ovim tekstom kojeg smo predložili ESB bi zapravo mogla djelovati samo u hitnim situacijama. To je također bio jedan od najvažnijih elemenata u kontekstu Emira, uredbe Emir. Tako da smo to također pokrili tim amandmanom statuta, a ESB može poduzimati mjere koje su potrebne u slučaju da CCP-ovi stvore napetosti na tržištu, napetosti koje su e, važne za e, monetarnu politiku. To je također povezano sa uredbom EMIR. a e, činjenica da smo se odlučili za fleksibilnost je zbog toga što uredba Emir ima posebne zahtjeve za CCP-ove. I dolazim do posljednje točke. Uveli smo i jednu e, na, to jest podnijeli smo amandmane i na uvodnu izjavu, a to je dakle da se moraju specificirati zahtjevi koje ESP može nametnuti. Riječ je o amandmanu 2 na uvodnu izjavu 8. Tu smo zadržali otvoren popis dakle te uvodne izjave, tako da e, je jasno da statut e, pokriva puno različitih situacija, a to je jako važno za instituciju poput ESB-a e p-a. E, smatramo da je to potrebno u uvodnoj izjavi zato što taj, ta uvodna izjava će biti temelj za, sve budu, za sva buduća tumačenja teksta s obzirom na sve slučajeve koji se mogu dogoditi. Stoga moramo osigurati da e, ovlasti koje imaju središnje banke, da te, da te ovlasti te banke mogu e, provoditi. Dakle, to je pravni proces kojim smo se poslužili kako bi sve bilo potpuno jasno i kako ne bismo prekršili pravilo koje je važno za ovaj statut, a to je da e, ne podnesemo amandmane koji će ograničiti ovlasti ESB-a. i zato smo e, htjeli e, napomenuti koje sve zadaće ESB može imati. što se tiče teksta, e, e, eto to, su, to je dakle sve što sam imala e, reći što se tiče izmjene članka 22. Hvala. A sada su izvjestitelji Gabriel Mato. Izvolite. Hvala vam. Kako je rekla Danuta da ću ja nadopuniti njenu prezentaciju, mislim da stvarno nema potrebe za time zato što je bila vrlo detaljna. Ali evo još samo da naglasim dvije stvari. Prvo, Prvo želim zahvaliti cijelom vašem timu. Drago mi da jako lijepo surađujemo i reći da se veselim da ćemo uspjeti se držati e, rokova pri, prije, e, dakle da završimo prije ljeta. No isto tako smatram da je neprihvatljivo da još uvijek nemamo e, pravni izvještaj kojeg smo tražili. Neformalno, to je formalno u siječnju, neformalno još u listopadu Odlučili smo da ćemo mi nastaviti sa našim e, prijedlogom kako ne bismo e, kasnili i kako ne bismo e, naštetili kalendaru i rokovima. Cilj ovog prijedloga je vrlo jasan. Dakle, SP mora imati ove ovlasti i tražiti usvajanje korektivnih mjera od strane središnjih drugih ugovornih strana naravno zajedno u suradnji sa ostalim tijelima Europske unije. Jako smo zadovoljni sa prijedlogom, svojim prijedlogom i mislim da je ovo vrlo važan korak prema jednom učinkovitom sustavu, sustavu koji će biti stvarno učinkovit kad je riječ o nadzoru središnjih drugih ugovornih strana. No, isto tako, očito je da sve proizlazi iz potrebe da se poštuje sadašnja podjela ovlastici koja je definirana u ugovoru. Ali istovremeno se mora definirati regulatorni okvir za središnje druge ugovorne strane. ESP će prema članku 22 morati surađivati s ostalim europskim institucijama. To je rekla kolegica Hübner zbog e, boljeg pravnog shvaćanja u uvodnu izjavu e, smo uvrstili čitav niz zadaća. Kao što ste i sami rekli, mislimo da je najbolje da taj popus bude otvoren i zbog toga smo i dali ovakav prijedlog. Nemam više što dodati. Moramo E, SP mora biti u stanju reagirati u bilo kakvom, e, u bilo kakvoj hitnoj i nepredviđenoj situaciji i ja mislim da smo na kraju došli do prijedloga koji je potpuno e, prihvatljiv i da će ga prihvatiti i ostali klubovi. Hvala. A sada krećemo sa intervencijama povjerenika svjesitelja u sjeni. Sada prvo per vaš. Peres, izvolite. Hvala na ovim prijedlozima. Ja ću ponoviti ono što je što smo već čuli. Da, pravni aspekt ovoga je jako važno jer se govori znači o e, preklapanju e, različitih zakonodavstava za bolje funkcioniranje e, unutarnjeg tržišta i s druge strane neovisnosti Europske središnje banke. Mi smo pravnom, pravnoj službi poslali e, upit u tom smislu i nije mi jasno kako su izvjestitelji uopće mogli nastaviti s radom a prije nego što dobijemo mišljenje pravne službe. Glavna zadaća pravne službe je da pronaće pravi put naprijed. Zbog toga mogu se složiti s time da poštujemo rokove, ali ova ovo rješenje, uključujući rokove amandma, za amandmane, mi je smiješno. Morali smo čekati mišljenje pravne službe. To mi, inače mi ovo rješenje nije razumno. A što se tiče amandmana, imamo znači pojednostavnu proceduru izmjene statuta. Važno je da se pridržavamo u tom smislu rokova i to paralelno sa usvajanjem zakonodavstva EMIR 2. Radi se o amandmanima, znači o izmjeni koja je tehničke naravi e, nemam e, sada s time problema. Što se tiče ova druga dva, druge dvije izmjene, ne radi se sad o iscrpnim e, listama koje se predlažu, uključujući i znači objašnjenje amandmana 2, but not limited to. Zašto su nam sad ti popisi uopće potrebni? trebamo to provjeriti, čini mi se. Razloge za to ne znam da li bi možda komisija i Europska središnja banka mogla nešto reći vezano uz to. A što se tiče izmjene na status, vidim što su izvjestitelji žele napraviti. Znači, tu su se prije svega inspirirali prijedlogom Europske komisije, ne Europske središnje banke, ali taj prijedlog za mene također je predmet e, određenih problema i dvojbi. Koji je dobar pristup ili znači na generički način proširimo ovlasti Europske središnje banke e, kao što je to e, Europska središnja banka i napravila, ali to je bilo izloženo velikim kritikama, govorilo se o tome da je formulacija preširoka i da ne Eh, nije konzistentno sa europskim zakonodavstvom. No, izmjena koja je predložena, tu moramo dobiti mišljenje pravne službe i u tom smislu imamo i pitanje da li se treba poštovati, da li SB treba poštovati za e, sekundarno zakonodavstvo u izvršenju svojih zadaća. Komisija predlaže consistent, a tu mi govorimo fully respect ili recognize, no mogu reći da je logika ista je li sad to pravac u kojem želimo ići, mislim da u ovom trenutku ne mogu se odlučiti ni za da, ni za ne. Hvala za ECR. E Bert Luke, hvala. Govorim u ime oba izvjestitelja u Sjeni, gospodin Morton i gospodin Messerschmidt. Oni su e, sastavili nekoliko kratkih izjava. Naši su izvjestitelji u sjeni, zahvaljuju su izvjestiteljima na ovom izvješću. Mi o ovom prijedlogu govorimo zato što postoji pravna potreba da se izmjeni e, članak 22 kako bi se omogućilo sb znači da regulira CCP i to u svrhu nadzora to je povezano sa revizijom Emira, aktualnom revizijom e, Emira. Što se tiče izvješta, mi mislimo da tu u izvješću imamo isto tako e, dobre izmjene u odnosu na prijedlog komisije. Govori se o zahtjevima što se tiče podvrgavanja relevantnom zakonodavstvu, a također su te ne potpisuje Bjanko Ček ESB-u. E Hvala gospodin Ježek. Hvala gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti izvjestiteljima na nacrtu izvješća. Mi podržavamo cilj amandmana koji je predložio SB, ali ipak se slažem sa komisijom da bi ovo proširenje ovlasti trebalo uokviriti zakonodavstvom koje će usvojiti su zakonodavci su izvjestitelji u amandmanu na prijedlog SBA predlažu da nadležno europsko zakonodavstvo treba poštivati u potpunosti. Ja razumijem njihovo stajalište, ali ipak želim zabrinuti, izraziti zabrinutost e, zbog mogućnosti da to ne dopušta dovoljno fleksibilnosti SBU u obavljanju središnje zadaće SBA, a to je provođenje monetarne politike. To bi naročito vrijedilo u slučaju nepredviđenih događaja koji možda ne bi bili e, predviđeni odgovarajućim zakonodavstvom i time bi se ograničilo ovlasti ESB-a, što bi značilo da SB ne bi mogao samostalno djelovati u slučaju sustavno važnog događaja po monetarnu stabilnost Europske unije, jer bi SB bio prisiljen uskladiti se u potpunosti sa europskim zakonodavstvom, umjesto da djeluje u duhu istoga. Zbog toga se trebamo vratiti na jednu širu formulaciju u skladu sa prijedlogom komisije u kojoj će se naznačiti da uredba koju predlaže ESB treba biti u skladu sa zakonodavstvom koje će usvojiti su zakonodavci. Postoji potpora izmjeni statuta ESB-a kako bi ESB mogao obavljati zadaće koje su vitalne za stabilnost Europske unije i to ne samo u bliskoj budućnosti nego i dugoročno ograničenja ovlasti SBA, kao što je i istaknuto u odluci iz 2015. godine, su očita i zbog toga se slažemo s time da treba izmijeniti statut. Hvala, Sven Gigold. Hvala. Evo, samo ukratko želim zahvaliti su izvjestiteljima na njihovom radu. Mi se u načelu slažemo s time da treba naglasiti da ESB ima odgovarajuće ovlasti i u Europskoj uniji i prema trećim zemljama koje su potrebne i treba prema potrebi uvesti odgovarajuće izmjene, ali ipak želim naglasiti da to treba biti sročeno na način da te ovlasti trebaju biti u potpunosti u skladu sa zakonodavnim okvirom i nekim pojedinostima to nije dovoljno jasno formulirano, tu se slažemo u potpunosti sa onime što je rekla Pervanš Beres. Tu se za sada kaže da treba poštovati zakonodavstvo, to stoji u članku petom e, i to nije isto kao biti u potpunosti u skladu. I razumijem ono što je rekao Petar, ali e, svakako da svi žele imati najveću moguću fleksibilnost, no nisam siguran e, ne bi li trebalo fleksibilnost e, i predvidjeti u europskom pravu. Ne znam zašto bi trebao postojati poseban režim e, i zašto bi to trebali dopustiti su zakonodavci, a ne zašto se to ne bi uvelo u e, uvodnim odredbama. također E, htio bih čuti mišljenje ESB-a o izvješću komisije, ali i o, radu naših e, su izvjestitelja. hvala. ne vidim gospodina Vjegasa. A nije tu niti gospodin Castaldo. Nema ni drugih predstavnika klubova. Dakle, možemo omogućiti spontano javljanje za riječ ako ima zainteresiranih. Um, Ovdje su i predstavnici komisije. Pierre Marmara iz ESB-a, p-a. ne znam želi li on uzeti riječ. Zamolit ću prvo komisiju da iznese svoje mišljenje. Hvala. Kao što smo rekli i na prethodnoj raspravi, ova predložena izmjena članka 22. važno je kako bi se omogućilo SBU da obavlja predviđene zadaće za Središnju banku kada je riječ o davanju dopuštenja i priznavanju drugih središnjih ugovornih strana u skladu sa predlogom komisije. Stoga pozdravljam napore parlamenta u napretku na ovom izvješću, a kada je riječ o suštini pozdravljamo potporu su izvjestitelja a izmjeni članka 22. statuta ESB-a i pozdravljamo napore da se osigura dosljednost između budućih akata koje će usvojiti ESB zahvaljujući novim ovlastima i pravnih akata koje donose vijeće parlamente komisija, a kad je riječ o ostalim pitanjima o tome ćemo se izjasniti u kasnijoj fazi. Hvala. Ne znam, može li gospodin Marmara uzeti riječ? Možda bi bilo dobro da je SB posao nekoga koji bi mogao uzeti riječ u raspravi. Želi li gospodin Mato prvi reagirati? Evo, hvala. Vrlo, bit ću vrlo kratak. Prvo želim zahvaliti e, svima koji su govorili. E, slažem se i sa kolegicom iz kluba zastupnika socijalista. Jako je važno E, imati dobar izvještaj i evo radimo na već pet, e, pardon, onaj izvještaj koji sam zatražio već pet mjeseci čekamo da, ga, da nam ga pošalju. Stoga tu se svi slažemo. Što se tiče otvorenog popisa, mislim da je namjera bila e, osigurati veću pravnu sigurnost, čak i bolju jasnoću tumačenja, te ne zatvarati taj popis i ostavite ga otvorenim kako bi se mogle dodati dodatne zadaće. Nismo nikada mislili da je to Bjanko Ček, mislim da se oko toga svi slažemo. Mislim da ta, da ne morate oko toga brinuti. A što se tiče e, komentara gospodina Bjezeka, svi, svima nam je jasno da moraju postojati neka ograničenja ali isto tako je istina da ako poštujemo Europsku središnju banku i ako joj dozvolimo da ispunjava e, ciljeve politič, e, monetarne politike, uvjeren sam da možemo e, doći do teksta oko kojeg ćemo se svi dogovoriti i u kojem neće biti problema. A smatram da je premisa s kojom se svi slažemo a to je da moramo u potpunosti poštivati e, ovlasti e, ovih tijela. Tako da trebamo raditi u tom smjeru i smatram da u tekstu ovako kako smo ga za sada pripremili da se upravo to i ispunjava. No naravno otvoreni smo za buduće izmjene. Evo samo još nešto. također e, imaju uvodnih izjava koje su važne kao što si rekla a i to je pitanje ekona za Uvodne izjave su važne u zakonodavstvu i ovdje u ovom slučaju, ali naravno to nije uvodna izjava u statut, nego je to uvodna izjava koja neće ući u statut. Riječ je o uvodnoj izjavi, izjavi e, u tekstu odluke koja će se izmijeniti statut, ali to nije i uvodna izjava koju ćemo unijeti u uredbu. Dakle, zanima me koji su, koji su pravni učinci ove uvodne izjave. Evo, započela bih eh, prvo sa ovom formulacijom. Govorimo o samom članku, za sada ću ostaviti po strani uvodnu izjavu, nego ćemo govoriti o tome kako je članak sročen u u članku imamo riječ consistent, dosljedno. A, imali smo raspravu sa SB-om i njima se to nije dopalo consistent, nego bi radije taking into account, uzeti u obzir. Za nas to mora biti snažnije od taking into account, ali riječ respecting uvodi nešto što bi neki mogli protumačiti kao hijerarhiju. Dakle, tražimo neki izraz koji bi odrazio stvarno stanje stvari, a ne stvorio hijerarhiju koja nije potrebna. I to mora biti i snažnije od uzeti u obzir, take into account. Tako da još razmišljamo o tome. Jučer sam zamolila i kolege iz e SBA da mi kažu bili možda njima bilo prihvatljivije recognize od respect i koliko čujem podpredsjednici ESB-a su to prihvatili. Ako netko ima bolji prijedlog od recognize, taj je prijedlog dobrodošao, ali znajte da tražimo neki izraz koji bi bio dovoljno snažan, a isto vremeno ukazao na to da SB doista poštuje ulogu su zakonodavca. Uzeti u obzir e, smatram da nije dovoljno, tako da još razmišljamo. Mm, moglo bi biti nešto poput fully recognize the role of co-legislators ili tako nešto, a imamo još vremena i za amandmane. No, evo, o tome smo razgovarali u raspravama, to sam htjela reći. Evo, to je bilo prvo. Drugo, kao što sam pokušala objasniti u svojem uvodnom izlaganju, u statut ne možemo uvrstiti niti jedan popis kojim bismo ograničili mogućnost djelovanja ESB-a. No ipak htjeli smo se pozvati na popis mogućih mjera jer smatramo da to pokazuje namjere zakonodavca i kada bismo imali recimo u budućnosti neki predmet ponovno pred sudom onda bi se uzeo u obzir taj popis. Evo to je bila naša namjera i sada očekujemo mišljenje pravne službe parlamenta i ako oni smatraju da treba postupiti drugčije onda ćemo o tome povesti računa. No, s obzirom na važnost ovog pitanja, to je mogući učinak na preuzimanje monetarne politike, odlučili smo ostaviti e, statut kao što je predložio ESB mi smo samo dodali to da treba poštovati ovlasti su zakonodavca, a ostalo ostaje onako kao što je htio ESB. E, komisija kaže da to treba biti u skladu sa odlukom su zakonodavca. Mi e, smatramo da bismo mogli reći nešto poput priznati odluku su zakonodavca, no ipak sam ESB je predložio ovu formulaciju koja ne ograničava njihove ovlasti i da im određene ruke djelovati u određenim e, hitnim situacijama, dakle to im omogućuje da poduzmu mjere koje bi eventualno bile potrebne. Evo, to je bilo razmišljanje koje je stajalo iza toga. Da imam jednu molbu za supredsjedatelja sada. Trebamo odlučiti hoće li rok za podnošenje amandmana biti prije nego što stigne mišljenje pravne službe. To bi mogao biti recimo drugi svibnja, ali ne prije mišljenja pravne službe, ne znam. Da, evo, to sam i ja htio spomenuti. Ne želim ponovno otvarati raspravu jer nemamo baš još mnogo vremena, no iskreno rečeno još nisam uvjeren da smo našli pravu formulaciju, pravo rješenje i to je zbilja zahtjevan zadatak. Mislim tu i na tekst komisije SB-a, tako da još nisam našao neko uvjerljivo rješenje, možda takvog rješenja niti nema. Bilo bi bolje da sud nije donio takvu odluku, oni bi imali implicitne ovlasti, ali budući sad moramo riješiti taj problem, e, cijelo pitanje formulacije je postalo složenije i stoga e, mi smo već nedavno tražili mišljenje pravne službe i sada e, dati rok za podnošenje amandmana prije nego što stigne to mišljenje nema smisla. Dakle, očito je da trebamo odgoditi rok za podnošenje amandmana kako bi i zastupnici imali vremena razmotriti mišljenje pravne službe, jer u ovom slučaju e, pravno pitanje nije zanemarivo, ono je suštinski važno. Ne čujemo komentar. Mislim da možemo razmisliti o tome i to priopćiti ostalima. Možemo se dogovoriti sa pravnom službom da vidimo kada će stići mišljenje i onda vidjeti kako dati dovoljno razuman rok zastupnicima da ga razmotre. Ne, to neće biti dva sata nakon što zaprimimo mišljenje pravne službe ne možemo to reći sada, savjetovat ćemo se međusobno i sa pravnom službom i nakon toga ćemo vam priopćiti datum. Tako da nećemo sada ulaziti u pitanje rokova jer to treba još razmotriti, ali možemo zaključiti ovaj sastanak Danuta. U redu. Ja želim eh, zahvaliti svima koji su došli i želim zahvaliti Robertu na njegovom učinkovitom predsjedavanju. Vidim da smo se dogovorili o rokovima za amandmane i mi kao predsjednici ćemo razgovarati sa pravnom službom i vidjeti kada će stići to pravno mišljenje.

Za 15 minuta imamo sastanak za zatvorenih vrata za one koji trebaju sudjelovati o e, istovjetnim odlukama za treće zemlje. Hvala.